Dame i gospodo. Witam Państwa po przerwie. Dobro došli. Sada ćemo prijeći na glasovanje o izvješću o pravnom okviru za sektor voća i povrća. E, gospodine Melo, dajem vam riječ. Oprostite predsjedavajući, imao bih zahtjev u vezi sa e, popisom za glasovanje, amandmanom 123 u listi se čini da on ovisi o amandmanu 91 i po meni osobno ne postoji ta ovisnost i 123 se može, 123 se može glasovati bez obzira na ishod glasovanja od 91, to sam već pripomenuo tajništu gdje su mi rekli da nisu stigli ažurirati ovaj popis, pa ukoliko bi se to mogli uzeti u obzir. Molim vas da se o tome glasuje odvojeno pana e, Tajništvo potvrđuje ovo što ste upravo predložili, naime to je u redu i tajništve se s tim slaže. Gospodin Melo, izvolite. E, Bez obzira na ishod, želim anticipirati dvije stvari. U izvješću, vezano uz ovo izvješće jako smo zabrinuti. Radi se o borbi protiv nelojalne konkurencije koja šteti proizvođačima i poljoprivrednicima. Dakle, u drugom stavku imamo amandman za koji ćemo glasovati, a glasovat ćemo i za amandman 90 koji slijedi isto stajalište. EPP će se suzdržati u 86., 88. i 92. amandmanu. Dakle, govorimo o potrebi da se naše izvješće pomiri sa amandmanom kolegice Megines u kojem se govori o nelojalnoj konkurenciji. Dakle, to je bila prva stvar. Druga stvar, EPP i SID su podnijeli kompromisni amandman pod brojem 8. ECR i ALDE su podnijeli kompromisni amandman 9. Ja sam se konzultirao sa izvjestiteljima iz Sjeni. Želim reći da odustajemo od našeg kompromisa broj 8 i prihvaćamo kompromis 9 ECR-a zato što mislimo da je ovo izvješće jako važno i želimo postići što je moguće veći konsenzus za isto i želimo poslati ovu poruku jedinstva. To sam htio reći prije glasovanja. Hvala vam. Dziękuję panu posłowi sprawozdawcy. Przechodzimy. Zahvaljujem gospodine izvjestitelju. Sada ćemo prijeći na glasovanje. Reći ću vam kada će biti glasovanje elektroničkim putem. Prvo, amandman 78. Molim, dignite ruke. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Odbija se. 80 za, protiv, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, u, donosi se 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 81 za, protiv, hvala, suzdržani, to ćemo provjeriti jer ovo je moj amandman elektroničko glasovanje Okay. It's okay, thank you, dziękuję. Close, zamykamy. Zatvaram glasovanje. Hvala. 82 za. Dakle, ovaj zadnji se usvaja, a sada tko je protiv 82? Usvaja se 83 za, protiv suzdržani, usvaja se. 84 za, protiv, hvala, suzdržani, usvaja se. Amandman 85 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani odbija se Provjerit ćemo amandman 85 drugi dio otvaram glasovanje zatvaram odbija se. To sam i rekao. Amandman 88 za za protiv suzdržani odbija se istom većinom 86 za za protiv suzdržani odbija se istom većinom 87 za protiv hvala suzdržani odbija se 89 za protiv suzdržani usvaja se ako vidim da postoji očigledna većina, neću ni pitati tko je protiv, a tko je suzdržan. Amandman 90 za. Hvala. Usvaja se. 91 za. Hvala, usvaja se. 92 za. Protiv. Provjerit ćemo. Amandman 99. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se s jednim glasom većine. 93. Tko je za? Usvaja se. 94. Tko je za? tko je protiv, odbija se 97, tko je za, protiv. Elektroničko glasovanje o amandmanu 97 otvoreno, zatvoreno. Odbija se 95 za tko je za? Protiv? 95. Odbija se. 96. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 98. Za? Protiv? Mislim da se usvaja, ali ćemo provjeriti. 98 elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 6, elektroničko glasovanje. Kompromis 6, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 103 za. Molim dignite ruke. Usvaja se. Sada prelazimo na kont 5. Tko je za? Protiv? elektronička provjera o kont 5. Otvaram i zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman kont 8. Tko je za? Tko je protiv? Hvala. Protiv? Elektronička provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, odbija se sa dva glasa većine. Amandman 104, tko je za? Usvaja se. 105, tko je za? Protiv? Odbija se. 106, tko je za? usvaja se. Amandman 115 Ispričavam se 107. Tko je za 107? Hvala, protiv. Odbija se. Amandman 115 za. Protiv. Odbija se. Hvala. Amandman 112 za. Protiv. Hvala. Odbija se. 110 za. Protiv. Odbija se. 111 za. Usvaja se. Hvala. 108 za. Amandman 113 od gospodina Bude za usvaja se. Amandman 117. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Amandman 116. Tko je za? Protiv? Ispričavam se. Prelazimo na amandman 118. Tko je za? Hvala. Protiv? Usvaja se. Sad prelazimo na amandman 114. Za? Protiv? Usvaja se. Amandman 119. Za? usvaja se 120 za usvaja se sto dvadeset jedan tko je za usvaja se sto dvadeset dva tko je za protiv usvaja se provjera, elektronička provjera o amandmanu 122. Otvaram, zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 124. Ko je za 123, molim, protiv? Dakle, to je bilo odbijeno. 124 se usvaja, 125 tko je za, usvaja se, hvala, 126 za, hvala, usvaja se, 127 za, Hvala, usvaja se. Amandman kont 6, tko je za? Usvaja se, hvala. Amandman 129. 129. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 130. Za. Usvaja se. Hvala. Amandman 131 za. Hvala. Usvaja se. Amandman 84 za. Hvala. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Elektronska provjera. Amandman 84. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 132 za. Tko je za? 132. Usvaja se. Hvala. 133. Tko je za? Usvaja se. Hvala. 134. Tko je za? Usvaja se. 135. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman kont 7. Tko je za? Protiv. Odbija se, ali provjerit ćemo. Dakle, elektroničko glasovanje o amandmanu kont 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvaja se sa četiri glasa većine. Amandman 136 tko je za hvala usvaja se 137 za hvala usvaja se Amandman kont 9 tko je za protiv Čini se da je usvojeno, ali ćemo provjeriti. Elektronička provjera, amandman kont 9. Mm, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 140. Tko je za? Protiv? Odbija se amandman 139. Tko je za? Hvala. Protiv? Odbija se 142. Tko je za? Tko je za 142? Protiv? Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem o amandmanu 142. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 144. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Amandman 138. Tko je za? Protiv? Odbija se. 145. Tko je za? Amandman 145. Usvaja se. Amandman 146. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se 143. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Amandman kont 14. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 147 za. Hvala. Usvaja se. Amanman 148. Tko je za? protiv Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo. Amandman 148 otvaram, glasovanje zatvaram. Odbija se. Amandman 149, tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo 149. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se sa četiri glasa većine. Amandman 150. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 151. Tko je za? Usvaje se. 152. Tko je za? Usvaja se hvala 153. Tko je za? Usvaja se 157. Tko je za? Usvaja se hvala 154. Tko je za? Usvaja se 155. Tko je za? Hvala. Usvaja se amandman 156. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Amandman 158 od gospodina Tarabelle, tko je za, usvaja se, hvala. Amandman 159, tko je za, usvaja se, hvala. Amandman 160, tko je za, usvaja se, hvala. Amandman 161, tko je za, usvaja se. Amandman 168, tko je za, protiv, odbija se. Amandman 165, tko je za, protiv, odbija se. Amandman 171, tko je za? Usvaja se, hvala. Amandman 164, tko je za? Ispričavam se, trebamo glasovati o 170 koje je za, hvala, usvaja se 166. 163. Tko je za? Usvaja se. Hvala. Sto šestdeset dva. Tko je za? Hvala protiv, usvaja se. 172, tko je za, protiv, odbija se. 173, tko je za, protiv, usvaja se. 174, tko je za, protiv, odbija se, čini mi se, ali moramo provjeriti. Otvaram glasovanje, zatvaram. Odbija se. Amandman 175, tko je za? Protiv. Usvaja se. 176, tko je za? Hvala. Protiv. Usvaja se. Amandman 180 tko je za, protiv. Odbija se. 179 tko je za, usvaja se. Hvala. Amandman 177 tko je za, protiv. Odbija se. Amandman 181 tko je za, protiv. Odbija se. 182. Tko je za? Usvaja se. Hvala. 183. Za. Usvaja se. 184. Tko je za? Usvaja se. Hvala. 185. Tko je za? Usvaja se. 187. Tko je za? Protiv? Odbija se. Hvala. 189. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 186. Za? Usvaja se. 188. Tko je za? Usvaja se. 190 tko je za usvaja se kompromis 7 elektroničko glasovanje sve ćemo kompromise e, tako tretirati otvaram zatvaram usvaja se 193 protiv odbija se kompromis 9 sad otvaram elektroničko glasovanje zatvaram usvaja se Sada prelazimo na amandman 197. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 198. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Provjerit ćemo to. Elektroničko glasovanje o prvom dijelu amandmana 198 je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za drugi dio? Protiv? Odbija se. A sada glasujemo o amandmanu 200. Za? Tko je za 200? Hvala, usvaja se. Amanman, kont 15. Tko je za? O, ne, to je palo. Sada prelazimo na 204. Hvala, usvaja se. 201. Tko je za? Hvala, usvaja se. Sada prelazimo na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 Elektronička provjera o 205. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Sada govorimo o amandmanu 205. Zatvaram glasovanje. 206. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 207. Za. Usvaja se. Hvala. 208. Tko je za? Usvaja se. Hvala. 209. Tko je za? Usvaja se. 210. Tko je za? Protiv. Odbija se. 211. Za. Usvaja se. 212. Za. Usvaja se. Amandman kont 10. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman kont 11. Htjeli ste provjeru? U redu. Provjera za kont 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazim na amandman kont 11. Ko je za? Protiv? Usvaja se. Kont 12. Tko je za? Usvaja se. Kont 13. Za? Protiv? Odbija se. Kont 16. Tko je za? za, protiv, odbija se. Amandman 213, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 219. Tko je za? Protiv? Odbija se. 218. Za? Protiv? Usvaja se. 214. Za? 220, dvadeset. Tko je za? Tko je za 220? Tko je za amandman 220? Tko je protiv? Odbija se. 221 za. Usvaja se. 222 za. Usvaja se. Amandman broj 1 Morat ćemo se vratiti, glasovati o amandmanu 214. Ispričavam se. Tko je za? Ne, 216. 214. se ne razmatra. Dakle, trebamo glasovati o 216. amandmanu. Da, izvolite. U pravu ste. Glasujemo o 217. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Dvijesto šestnesti sada. Samo trenutak da riješimo ovo stajništvo. Ok, 217.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 Dakle, što je sa 217. Tajništvo mi potvrđuje da moramo glasovati o 217. Tko je za? Protiv? Usvaja se. broj 1. Tko je za? Hvala. Protiv? Odbija se. Amandman broj 2. Gospodine Bude. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Kont A. Za? Usvaja se. Treći amandman se ne razmatra. Amandman broj 5. Tko je za? Hvala. Protiv? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 1. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na sedmi amandman. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Usvaja se. Amandman kont B. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman broj 10. Tko je za? protiv, provjerit ćemo. Deseti amandman, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dvadeset četiri za, usvaja se. Sljedeći amandman dvori dvanest tko je za? Protiv, odbija se. 12. za, protiv, odbija se. Kont C i D. Tko je za C i D? Protiv? Hvala. Odbija se. Čini mi se, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 13. 14. E, ispričavam se. 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. amandman. E, ispričavam se kont E. Za, protiv, odbija se. 16. Tko je za? Protiv? Odbija se. Kont 3. Za? Protiv? Napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada ćemo glasovati o kompromisnom amandmanu broj 2. Otvaram glasovanje. E, o svim kompromisnim amandmanima ćemo glasovati elektroničkim putem. Zatvaram glasovanje. Prelazimo sada na 19. Tko je za? Usvaja se. 21. Za. Protiv. Provjerit ćemo za 21. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 22. amandman. Tko je za? Hvala, usvaja se. 23. amandman. Tko je za? Hvala, usvaja se. Kompromisni amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo sada na 30. amandman. De Castro, tko je za? Usvaja se. 31. tko je za? Usvaja se. 32. za? Usvaja se. 33. za? Hvala, usvaja se. 35. Tko je za? Usvaja se. 34. 36. Tko je za? Protiv? Odbija se.

Ovo je usmeni amandman. Kolege Tarabele, tko je za? Protiv? Usvaja se. 44 za, protiv, odbija se. 42 za, protiv, odbija se. 43 za, to se ne razmatra, ispričavam se. 45 za, Usvaja se 46 za. Usvaja se 47 za. Usvaja se 48 za. Usvaja se kompromisni amandman broj 4. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Idemo sada na 53. amandman. Tko je za? Protiv? Odbija se. 54. Tko je za? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 61. Tko je za? Protiv? Odbija se. 62. Tko je za? Usvaja se. 64. Tko je za? Usvaja se. 63. Tko je za? Ne razmatra se. 65. 67. sada. Tko je za? Usvaja se. 68. Tko je za? protiv, odbija se. 70. Tko je za? Usvaja se. 69. Tko je za? Protiv. Usvaja se. 71. Za. Odbija se. 72. Za. Protiv. Provjerit ćemo. 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 73. Za. Usvaja se. 74. Za. Usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Odbija se. 76. Tko je za? Usvaja se. Sada ćemo glasovati o nacrtu rezolucije s izmjenama elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Trideset sedam za, nitko nije protiv. Čestitam izvjestitelju. Želite li uzeti riječ? Izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Želim biti kratak i mislim da moram zahvaliti svima onima koji su omogućili ovo prihvaćanje amandmana i koji su na koncu glasovali za izvješće. Dakle, kolega Gonsalma Sedu koji nam je pomogao, potom tajništvo EPP-a, svi izvjestitelji iz Sjene, svima vam iskreno zahvaljujem na pomoći. Djelovali smo u atmosferi jedinstva radeći na ovome i želim vam reći da mi se čini da smo na okrenuli jednu novu stranicu, ovo je jedan jasan signal za razne organizacije iz sektora voća i povrća. To će biti velik korak za Europsku uniju. Sovi spravoznavci i wszystkim, którzy pracowali razem z panem posłem Hvala lijepa, gospodine Melo. I zahvaljujem dakle na ovom izvješću. Sada prelazimo na sljedeću točku a to je glasovanje o rezoluciji o delegiranim aktima vezano uz alkohol temeljen pravila 105 poslovnika o izmjeni uredbe 376 iz 2008. godine u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla kojom se stavljaju izvan snage uredbe komisije 2336 iz 2003. o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu uredbe vijeća broj 670 iz 2003. godine o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla. Sada ćemo glasovati o uvodnim izjavama. Głosujemy poszczególne punkty preambuły. Dakle, na uvodnim smo izjavama. Tko je za? Točku A. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Točka B. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Točka C. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Točka D. E, F zajedno. Dakle, u bloku D, E, F. Tko je za? Usvojeno. Sada prilazimo na glasovanje o prijedlogu rezolucije. Elektronički glasujemo. Dakle, prijedlogom rezolucije odbijamo delegirani akt. Otvaram glasovanje. Dziękuję, zamykam głosowanie. Zatvaram glasovanje. Rezolucija je usvojena. Dakle, odbija se delegirani akt.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 uredbi obvezano za uz uredbu 1305 iz 2013 Europskog parlamenta i vijeća o potvori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. To je e, glasovanje koje se zatražilo da bi se odobrili dakle, razni programi iz područja ruralnog razvoja. Glasujem kako bismo rekli da nemamo prigovore vezane za ovaj program. Otvaram glasovanje. Zamikam glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Zahvaljujem vam. Na zahtjev izvjestitelja jedno od glasovanja je odgođeno. Riječ je o točki broj 11, smanjenje nacionalnih emisija odrađenih atmosferskih onečišćivača, izmjena direktive 2003 kroz 35. Želite nešto reći Izvolite, gospodine izvjestitelju, imate riječ. Želim reći da su u tijeku pregovori sa izvjestiteljima iz Sijene, da je potrebno još nešto vremena kako bismo došli do kompromisa. Imamo jako stajalište ovdje u odboru Agrite, mislim da je potrebno samo malo više vremena. Bardzo e, Hvala vam. Imamo gosta, zastupnika Linca i želim im dobrodošlicu. Vi ste svjedočili jednom glasovanju, ne raspravi, možda nije bilo jako zanimljivo, ali drago nam je što ste nas posjetili, dobrodošli. I hvala vam na nazočnosti. Prelazimo na točku 14. trgovina proizvodima od tuljana. Kolega Vojčakovski izvijestite, nadležni odbor je INKO, mi izrađujemo mišljenje o ovom pitanju. Neću vam ja objasniti o čemu je riječ, može najbolje da to učini sam izvjestitelj. Dakle, dajem riječ njegovom zamjeniku. Hvala vam. Kolega Vojčukovski, nažalost, e, nije mogao prisustvovati sastanku, te ću ja govoriti u njegovo ime kako bih predstavio njegovo stajalište. Kad riječ o ograničenju e, uvoza proizvoda od tuljana, to je zatraženo od brojnih organizacija koje se bave zaštitom životinja i od većeg dijela javnosti koja ne prihvaća ubijanje ovih životinja, što se često čini na vrlo brutalan i surov e, način, na sve radi trgovine. Istraživanja pokazuju da su tuljani osjetljivije i inteligentne životinje i to još više opravdava njihovu zaštitu. Proizvodi dobiveni od ovih životinja nisu od velikog trgovinskog značaja za Europsku uniju, a potrošači u Europskoj uniji mogu bez njih Međutim, moramo razumjeti specifičnost situacije kima i drugih loka, drugog lokalnog stanovništva koji imaju veliku, dugu, tradiciju lova na tuljene. I upravo je e, opstojnost ovih zajednica vezana uz ove spomenute aktivnosti i sve veći ovi humanitarni standardi koji se traže od lokalnog stanovništva mogu dovesti u pitanje njihov e, opstanak. Komisija bi mogla intervenirati kada je riječ o kontroli uvrštavanja na ovih proizvoda. Riječ je o kontroli uvoza proizvoda to bi moglo biti učinkovito ukoliko postoji obaveza dokazivanja da proizvodi dolaze od tradicionalnog eh, lova ovih eh, zajednica. Trebali bismo svakako isključiti dakle, proizvode koji dolaze iz komercijalnih aktivnosti. Izvjestitelj smatra da bi s obzirom na postojeću kompletnu zabranu uvoza proizvoda od tuljana, da bi trebalo omogućiti neka izuzeća s obzirom na sve navedeno. Hvala vam. Ovo je bilo stajalište izvjestitelja vezano uz e, ovu temu. Hvala vam. Za riječ se javio zastupnik Rode. Ja, tak. E, tak fra... E. Hvala vam na ovom izlaganju koje ste održali u ime izvjestitelja. Ne znam je li se izvjestitelj pozivao ono na zakonodavstvo iz 2009. ili na trenutne komisijine prijedloge, to od velike važnosti za lokalne zajednice koje se bave tradicionalnim načinom lova. To su tradicije koje sežu nekoliko tisuća godina unatrag. Oni koriste te proizvode već stoljećima, konzumiraju te proizvode, nose ih i to je dio tradicije. Tuljani, proizvodi od tuljana povezani su sa povješću i gospodarstvom Inuita. A što mi radimo u Europskoj uniji? Radimo nešto sasvim u suprotnosti sa zaštitom manjina. Naše zakonodavstvo iz 2009. uredba o potpunoj zabrani imala je strašne posljedice po zajednicu Inuita i trebalo bi postojati izuzeće za njih. Međutim, nažalost, broj radnika, broj lovaca na Grenlandu pao je za trećinu zato što te posao više nije isplativ. Brojevi tuljana, broj tuljana i dalje opada i to bez obzira što znanstvenici vele da bi inuiti mogli hvatati i do tri puta više tuljana nego što je to slučaj. Danas moramo biti, mora se omogućiti održivo održivi izlov tuljana, čak i neke okolišne organizacije tvrde da je to moguće. Tuljan je životinja koja je jedinstvena, koja izaziva simpatije. On izgleda vrlo ranjivo i on ljudima izaziva empatiju. Zaključak e, izvješća je dakle da je izlov tuljane održiv i komisija se komisija stavlja na stranu potom svu povijest, svoje istraživanje i ja kao danac e, mogu reći da je bivši član parlamenta, bivši trenutni danski e, ministar, on je pokrenuo ovaj lov na lokalne zajednice, ja kao liberal ovdje u parlamentu želim reći da sam protiv ove zabrane koja datira iz 2009. Liberali su istaknuli ovaj problem s kojim se dan danas suočavamo. Imamo dakle neke neka izuzeća vezano s propise VTO-a i ako sam dobro shvatio ova zabrana se neće ukinuti. u zakonodavstvo su unesene i neke stvari koje su stigmatizirale ove zajednice i to se mora izmijeniti u skladu sa e, praksama u tom sektoru i raspolažemo boljim informacijama vezano uz lovna tuljane i protivimo se ovom neukidanju dakle izuzeća. Ovo su kafkijanske odluke koje su donesene. Naravno da je nezakonito ubijati od tuljana i ne govorimo o tome. Mislim da bi svejedno razum trebao prevladati nad osjećajima kada govorimo o opstanku ovih zajednica koje su ovako dugo opstale. Ovi lovci ne mogu tek tako promijeniti svoj posao, svoju djelatnost i živjeti od zraka i vode. Dziękuję. Pani poseł Hazakamp. Hvala vam, kolegica Hazenkamp. Eh, dank u wel, voorzitter. Uh, laat ik eerst bedanken met het... Eh, Hvala vam, predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju Čekovskom koji je pripremio vrlo jasno izvješće. Dolazim iz stranke za zaštitu životinja i ne želimo nikakav oblik eh, unošenja na tržište proizvoda koji se dobivaju od tuljana i nismo jedini koji imaju ovo stajalište. Većina u parlamentu podržava, nas podržava Međutim, nažalost imamo posla sa kratkoročnim interesima VTO-a. U ovom trenutku na snazi je dakle zabrana uvoza proizvoda, proizvoda od tuljana. Imamo dva izuzeća. Prva e, je ona vezana uz određene lokalne zajednice. dakle, ova trgovina koja se spominje bi mogla biti daleko veća od one koju procjenjujemo. U Europi smo unijeli ovu zabranu radi dobrobiti životinja. Ja mislim da I želim da i, i autohtone zajednice poštuju ove propise o dobrobiti životinja. Dakle, smatram da bi ovo, je ovo izuzeće suvišno. Što se tiče drugog izuzeća, a riječ je o upravljanju morskim resursima, tu ću biti kratka, mislim da je ona uzaludna. Zašto bi se... Zašto dolazi do ubijanja ovih životinja na osnovu kojih se onda zarađuje i one se prodaju, tako se stvara profit. Zbog čega je to moguće? Pa očito je da planovi upravljanja, da su oni bazirani samo na osnovu profita. Kada se radi o novcu, često se zaborave druge stvari koje su čak i važnije. Ja se slažem sa uklanjanjem ovog članka iz uredbe, a s druge strane rok je 15. listopada, te bismo htjeli iznova napisati uredbu kako se ne bi dogodilo da, imam, da, na da se na tržištu pojave e, krznene bunde, ulje dobiveno od tuljana. Te bismo htjeli imati vremena za tehničke prilagodbe na način da zaštitimo naš interes a i da poštujemo želju eh, ovdašnjeg javnog mnjenja kako se na tržištu ne bi našli dakle, ovi proizvodi poput eh, krzna i ulja koji bi mogli naći svoj put do tržišta. Puno hvala gospođa Ribeiro, molim. Hvala vam. Eh, Želio bih istaknuti tri stvari. Izvjestitelj eh, je podnio amandmane 2, 3 i 5. kako bi se zabranili eh, proizvodi koji su posljedica korištenja određenih metoda. Međutim, eh, ne razlikuje se situacija cijele zemlje i djelovanja pojedinca. mislim da bi tu trebalo načiniti to razlikovanje. Potom imam pitanje u vezi članka 2. Riječ je o povremenom lovu i osobnoj upotrebi ovih proizvoda. Na koji način jamčiti da se zbilja izbjegne ovu komercijalna svrha. Moje drugo pitanje tiče se stavka 1b, dakle preživljavanje autohtonih zajednica. Što je to preživljavanje? Morali bismo to znati kako bismo napravili razlikovanje između komercijalne svrhe i čistog preživljavanja e, autohtonih zajednica. Hvala vam. Ja, Gospodin Oboš. Hvala. Želim izneti nekoliko općenitih opaski o trgovini proizvodima od tuljanja. Pozdravljamo činjenicu da odluka Svjetske trgovinske organizacije potvrđuje zabranu i poziva se na prvobitnu namjeru, a to je dobrobit životinja. E, uklanjanje iznimka UPR je važan e, korak. Isto tako i kriteriji e, dobrobiti životinja u iznimci za autohtone zajednice treba pozdraviti. Proizvod ne smije potjecati iz organiziranog komercijalnog lova, već isključivo iz lova u svrhu preživljavanja autohtone zajednice. Imamo definiciju u amandmanima kako nekomercijalnog lova, tako i preživljavanja kako bismo bili sigurni da iznimka za autohtone zajednice doista služi svrsi koja je namijenjena, a to je da se očuva način života inuitskih zajednica, a ne da bude samo krinka pod kojom će se odvijati komercijalni lov. Hvala, gospodin Ruper. Zahvaljujem. Podržavam kolege koji su govorili o zabrani, a s druge strane možda bismo trebali definirati e, koje su tradicionalne metoda lova prije nego što uvedemo zabranu. Postoje različita tumačenja tog pojma. Također moramo razmisliti o datumu kada će sve te iznimke biti ukinute kako bi lokalne zajednice imale dovoljno vremena prilagoditi se prije tog roka. Daću vam primjer. Litva štiti sive tuljane. Oni se nalaze u crvenoj knjizi, a muzej e, pomorstva svake godine nekoliko mladih tuljana pušta u more. Nažalost, prije godinu dana nađeno je nekoliko ranjenih tuljana na obali naše zemlje. Moje je pitanje da li i druge zemlje nalaze takove ranjene tuljane na svojim obalama i je li to rezultat metoda lova ili postoji neki drugi razlog za to? E, sada se vodi žestoka borba oko 20% tuljana koji su ostali u moru. Sve u svemu ja se zalažem za zaštitu tuljana u moru. Hvala. Zahvaljujem gospođa Kalemba. Puno hvala. U današnjoj raspravi vidimo da je pitanje trgovine proizvodima od tuljana e, nešto što je vezano uz način lova na tuljane. To je vrlo emotivna i prijeporna tema. Želim se vratiti na ono što je rekao naš izvjestitelj, želim mu zahvaliti na njegovom izvješću, iako danas nije ovdje nazočan, i želim uložiti dva amandmana iz mog kluba. Mi smatramo da je izvješće dobro, ali kada nešto nije u skladu s pravilima e, treba moći zabraniti uvoz e, na rok od 12 mjeseci, a ne da se to čini na nacionalnoj razini. A drugo e, što želim je vezano uz prvi članak, važno je obavijestiti javnost Dakle, važno je obratiti se nadležnim tijelima i službenicima i obavijestiti ih o razlozima za ovu odluku. Mislim da smo čuli dobar prijedlog e, od komisije, premda je možda malo kasno, e, to je komisija mogla iznijeti i ranije. jer je e, dugo trajalo dok nismo dobili izvješće ili prijedlog, e, to je učinjeno tek u listopadu. E, dakle, treba na stol staviti kompletan paket, a ne samo ono što je kritizirala svjetska trgovinska organizacija. Stoga očekujem raspravu koja će nam omogućiti doći do dobrog paketa kako ne bi u budućnosti bilo problema. Došli smo do kraja popisa govornika. Želi li komisija nešto reći? Imate riječ, direktor Sisla. Eh, hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću. Eh, želim ovom prigodom reći nekoliko stvari o našem prijedlogu. Ovo je vrlo specifičan i konkretan prijedlog koji smo poslali vijeću i parlamentu. Glavna svrha je odgovoriti na e, odluke svjetske trgovinske organizacije kada je riječ o trgovinskom režimu E, to obično radimo kad moramo mijenjati e, svoje zakonodavstvo zbog e, odluke svjetske trgovinske organizacije onda imamo vrlo precizan kirurški pristup i mijenjamo samo ono što je nužno kako bismo se uskladili s odlukama VTO-a dakle ne idemo dalje od onoga što je strogo potrebno kako bismo udovoljili odluci VTO-a i kako bismo uskladili uskladili svoje zakonodavstvo s njihovim pravilima. U ovom slučaju e, iz točke gledište VTO-a imamo vrlo dugačak rok e, da se uskladimo, ali iz naše točke gledišta je to vrlo kratak period jer imamo e, postupak suodlučivanja mi to moramo učiniti do 15. listopada kao što znate, e, zabrana e, trgovanja proizvodima od tuljana e, ima dugu povijest, neki su od vas to spominjali, zabrana postoji od 2009. godine, to su osporile Kanada i Norveška u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Svjetska trgovinska organizacija je smatrala da postoji moralno opravdanje za zabranu obzirom na dobrobit tuljana ali je VTO imao problem sa e, dvije iznimke. Iznimka za proizvode od uljana ulovljenih e, u svrhu e, održivog upravljanja i iznimke koja se odnosi na autohtone zajednice. VTO je našao da postoji komercijalni element u slučaju ove prve iznimke i da je razlika između tih e, lovova i onih koji se odvijaju u Kanada i Norveški samo u razini vještine i e, da to nije opravdano u sadašnjem režimu. Zato mislimo da jedini način e, da riješimo taj problem je da u potpunosti uklonimo tu iznimku iz našeg zakonodavstva i zato smo to i predložili u ovom trenutku obzirom da je nekoliko zastupnika u ovom odboru i u drugim odborima i u vijeću e, e, je nekoliko ljudi to spomenulo e, ova iznimka bi se trebala po njima održati, ali mi smo je proučili iz svih točaka gledišta i mislimo da to nije moguće na pravno prihvatljiv način. Zatim kada je riječ o iznimki za Inuite, e, tu je situacija malo različita. VTO je e, prihvatio e, da se taj lov može razlikovati od komercijalnih komercijalnih ilegalnog lova, da je to opravdano, da je riječ o egzistenciji Inuita i to su neki i spominjali u posljednjih nekoliko minuta. Međutim, VTO je rekao da premda je takva iznimka prihvatljiva, način na koji ste vi formulirali tu iznimku nije prihvatljiva. Njima je bio problem da se ne spominje dobrobit životinja, e, ni to nije bilo jasno izrečeno u e, iznimci kako ona sada izgleda, a postoji i stvaran rizik zloporabe te iznimke. Stoga sve u svemu odluka VTO-a nam je ostavila jako malo manevarskog prostora da bismo sačuvali ovu iznimku. E, mi smo se žestoko borili da dobijemo tu iznimku i sada želimo iskoristiti taj manevarski prostor koji nam je dala Svjetska trgovinska organizacija i stoga namjeravamo zadržati tu iznimku, ali na takav način da ju mogu koristiti svi inuiti. Stoga predlažemo da se ograničimo samo na ono što e, brine VTO, ali da iznimka bude takva da inuiti doista imaju koristi od te iznimke i da njihovo preživljavanje i njihova kultura ne trpe negativne posljedice. Stoga predlažemo E, kao način da održimo iznimku koja ima smisla za Inuite, a oni su do sada koristili tu iznimku i mi želimo e, da e, tako bude i dalje, zato smo to predložili. Evo, to je sve što želim reći. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Kužmir, želite li uzeti riječ u ime izvjestitelja? Hvala, gospodine predsjedatelju. E, želim zahvaliti zastupnicima i predstavniku komisije na ljubeznim riječima upućenima izvjestitelju iz e, očiglednih razloga ne želim sada rezimirati raspravu ali ću svakako sve komentare iz današnje diskusije prenijeti e, gospodinu e, Vajčovskom. Molim vas, imajte na umu da je rok za amandmane sedmi peti, a sada zatvaram ovu točku dnevnog reda vi ste sigurno dobili ili putem elektroničke pošte ili danas u ovoj prostoriji izvješće sa informacijama sa sastanka koordinatora. Tu postoji popis onoga o čemu se razgovaralo. E, prevoditelji mole primjerak tog dokumenta. Dakle, koliko sam shvatio, vi se ne protivite sadržaju tog dokumenta. Pa ćemo završiti ovaj sastanak malo ranije danas. Dakle, danas smo popodne bili vrlo učinkoviti. Zahvaljujem vam svima na tome, želim vam ugodnu večer krajem svibnja ćemo imati sastanak e, u prisustvu e, gospodina Hogana, povjerenika, pa ako imate pitanja, to će biti dio našeg strukturnog dijaloga, stoga vas molimo da nam pošaljete pitanja, odnosno najprije pošaljite pitanja povjereniku kako bi on došao na sastanak pripremljen i kako bi mogao dati što opširnije i potpunije odgovore. Zahvaljujem svima i doviđenja.